Dobro jutro vam želim, drage kolegice i kolege, dame i gospodo. Prvo odluke koordinatora sa sjednice koordinatora jučer. Upravo smo podijelili primjerke tih odluka, a i ako neće biti primjenava do danas u 12.30, smatrat ćemo da su usvojene, a i one od 21. siječnja. Zatim dolazimo do glasovanja o godišnjem obračunu u Europskoj komisiji i agencijama. Idemo direktno na glasovanje. Idemo testirati kako stvari stoje. Otvaram glasovanje radi testa, dakle. Die Abstimmung Zatvaram glasovanje. Sve u redu. Čestitam. E, dakle, dok, po iskustvu ću reći, evo, dok traje, traje. you have a voting list? Der Rapporteur ist Massimiliano Salini. Izvjestitelj je Massimiliano Salini. Idemo na amandman 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Petar Lundgren, molim vas budite tiho. 13, ko je za? Znači, mi smo na glasačkom popisu draft opinion, razrešnica, e, opći proračun Europske unije, Europska komisija. Amandman 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Za? Protiv? suzdržani, u se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 31 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 37 za. Protiv. Suzdržani Usvaja se. Konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Četrdeset šest u odnosu na 37 i jedan suzdržani i 8 protiv. Dakle, usvaja se. Hvala vam. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Dolazimo do glasovanja za Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa EASA. Ines Ayla Sender je izvjestiteljica. Amandman 1 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za. 6, ispričavam se, za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim imamo usmeni amandman za amandman 5, gospođa Inese sender. Thank you it's uh, of safety, social conditions. Na području sigurnosti, socijalnih uvjeta i zaštite okolišta uključili smo samo socijalne uvjete. Znači sigurnost, socijalne e, e, uvjete i okoliš. Ima li protivljenja protiv ovog usmenog amandmana? Ne možemo ga dakle staviti na glasovanje. Imamo amandman 5 bez usmenog e, amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 4. Amandman 7. Ko je za? Ne, ipak 4. Ispričavam se, amandman 4. fällt. Ne, pet, e, četiri se ne razmatra zato što je pet usvojen. Znači ipak sedam, amandman sedam. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za. He, ko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani,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 41 za, 1 suzdržan, 4 protiv, usvaja Sljedeće glasovanje je o Cesaru. Izvjestiteljica također Inesa Jala Sender. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 5. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7, za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Završno glasovanje. otvoren glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Sa 40 za, 1 suzdržani, 5 se protiv, usvaja se. Čestitam Inese Alessander. Treće, EMSA. Izvjestiteljica je također Inesa Alessander. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, to ću provjeriti. Dakle, amandman 5, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 14 e, za, 29 protiv, 3 suzdržana, dakle odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 6 koje je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 4 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 7. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ko je... E, amandman 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 12 u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 ko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 za, 1 suzdržani, 6 protiv, usvaja se. Čestitam dolazimo do zadnjeg glasovanja o Europskoj agenciji za željeznice. Izvjestiteljica također Inesa Jala Sender. Amandman 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman tri e, se ne razmatra, zatim imamo usmeni amandman, opet Inesa Jala Sender. u stavku 3 uključujemo u skladu sa proračunskim principom godišnjeg razmatranja u okviru MFF-a. Da li se neko protivi ovome? <laughs> neko je ustao, ali to nije dio toga. Znači, glasujemo za amandman 1 s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvoja se. Zatim amandman 2 za, Jedan se ne razmatra zato što je usmeni amandman usvojen. I sada idemo na amandman 2. Ko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 tko je za, protiv, suzdržani, to ću provjeriti. Amandman 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 za, 29 protiv, nema suzdržanih, dakle odbija se amandman 8 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9 koje je za, Odbija se. Dakle, da, devet, Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman deset, Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 11. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 13. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 14. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim dolazimo do usmenog amandmana, opet Ines Ayala Sender. Opet na engleskom. Imamo na kraju i stavio je, uspostavio kao dodatnu mjeru dodatne kontrole dok ne bude dovoljno dokaza da se postupci provode na zadovoljavajući način. To je samo nijansa ovog e, teksta. Da li se neko protivi ovom usmenom amandmanu? Ne. Znači glasujemo za usmeni amandman Usmeni amandman 2. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim dolazimo do amandmana 17. koji je za? tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Abstimmung Zatvaram glasovanje. 37 prema 9, nema suzdržanih, usvaja se, stoga čestitam, čestitam i izvjestiteljici i završeno je glasovanje. I think we can continue. Mislim da možemo nastaviti Ines. Kommen nun zu dem nächsten Punkt. Das ist das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, to je sporazum između EU i Makao o određenim aspektima zračnog prijevoza. Izvijestite Dieter Lebrecht Koch koji će odmah dobiti riječ. Hvala vam predsjedavatelju. Ja ću rado e, danas e, izneti svoj precizni nacrt e, sporazuma između Europske unije i Makao o određenim aspektima zračnog prijevoza i Narodne republike Kine i e, mislim da ću moći vrlo kratko govoriti. Radi se o jednom sporazumu u kojem 15 e, postojećih bilateralnih e, sporazuma između Europske unije i tih zona trebaju biti zamijenjeni. To je jedan nesporni sporazum o zračnom prometu gdje su bile potrebne određene izmjene kako bi se osigurala njegova usklađenost sa europskim pravom. E, osobito pravo tržišnog natjecanja, oporezivanja, e, nastana i tako dalje. E, sve i zahtjevi Europskog suda su uključeni. U studenom 2013. potpisani su ti sporazumi, ali taj sporazum je potpisan, ali je potreban pristanak parlamenta kako bi stupio na snagu. Mi nemamo nikakve amandmane, samo amandmane koje se odnose na ovu moju preporuku, a moja preporuka e, s obzirom da se radi o e, neproblematičnom izvješću preporučujem da se sporazum usvoji. Hvala, Imam javljanja za riječ? Gezine? E, mogu reći da ja podržavam E, izvjestitelja u ime našeg izvjestitelja u Sjeni. Mi također tako gledamo na ta pitanja. U ime ECR-a i mi zahvaljujemo izvjestitelju na e, radu i podržavamo njegovo stajalište. Hvala. Nema drugih javljanja za riječ. Želi li komisija nešto reći? Ne? U tom slučaju najavljujem rok za amandmane 24. veljače 2016. u 12 sati. Više to formalni rok. Jedini mogući e, amandman koji, odnosno zahtjev bi bio da se odbije ovaj sporazum, nikakve druge amandmani neće se priznati. Dakle, dolazimo do sljedećeg, a to je nadzor priprema delegiranog akta o uslugama pružanja multimodalnih putnih informacija u cijeloj Europskoj uniji. Daću riječ predstavniku komisije na 10 minuta. Niemand hier. Nitko nije ovdje. Zanimljivo. Ja. Gut, dann gebe ich der Berichterstatterin das Wort. A u tom slučaju dajem riječ izvjestiteljici. Gazine Majsner, <laughs> izvjestiteljica. Ja bih doista rado eh, imala komisiju ovdje, jer u ovom postupku je nužno da komisija bude nazočna. Eh, možda se to može eh, promijeniti, ali nemamo onda saslušanje. Da li komisija će biti nazočna na sljedećoj točki dnevnog reda? Kod elektroničke razmjene podataka niti tu neće nikoga biti. I must Moram reći ovo je prvi put u 12 godina da se ovako nešto dogodilo.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 I think now we will start because the Commission is present, but now lots of people of us are missing. <laughs> Mislim da možemo početi. Komisija je sada tu. Doduše, dosta nas nedostaje. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. and the Dobro, nastavljamo i imate riječ. Komisija ima riječ. Ja sam Claire Lepre i načelnica sam e, odjela za promet, e, pametni promet u komisiji. Jako mi je drago što smo tu, prvenstveno zato što se već dugo vremena bavimo multimodalnim e, prometom i tajništvo odbora TRAN eh, bilo nazočno na svim našim raspravama sa stručnjacima i država članica, tako da mislim da je ovo pravi trenutak da se dođe i objasni kako stvari stoje glede razvoja delegiranih eh, pravila multimodalnim eh, uslugama prijevoza. Mislim da se tu komisija i parlament uveliko slažu, imamo iste ciljeve i želimo da stvari napreduju dosta brzo. Bilo bi dobro da imamo na umu da se ovdje ne radi o novoj temi kojom se bavi komisija, jer e, ovim ovo već bilo obuhvaćeno 2011. bijelim, e, bijelom knjigom o prometu, no za koji trenutak ću objasniti što smo radili među vremenom. Dakle, recentni usvojili smo dokument, radni dokument komisije gdje smo imali detaljnu mapu e, puta o e, sustavu naplate i multimodalnom multimodalnim načinima prometa. E, tu smo imali i izvješće na vlastnu inicijativu o multimodalnim sustavima da, u parlamentu, tako da postoji velika politička podrška u ovoj oblasti. Dakle, delegirani Delegirana regulativa o kojoj ću govoriti uveliko je povezana s brojnim prioritetima predsjednika Junkera. Možete da se govori o digitalnoj strategiji za jedinstveno tržište, o energetskoj uniji, o brojnim stvarima kojima se ovdje bavimo, također imaju za cilj da omoguće održivi e, način putovanja, tu se radi o zapošljavanju, o gospodarskom rastu, to je područje u kojem imamo veliki broj poduzeća koje su jako dinamična, a i ovdje se radi isto tako i o jedinstvenom tržištu. Dakle, interoperabilnost je jedan od temeljnih kriterija kako bi e, se usluge razvijele na razne Europske unije, no isto tako za cilj imamo i cilj dakle, da se na unutarnjem tržištu ostvaruje i dobit. Što se dešava dakle, u zadnje vrijeme? Kao prvo rekla bih e, da se to dešava prvenstveno zato e, zahvaljujući parlamentu i vijeću. Podsjetimo se da krajem 2008. godine komisija iznijela prijedlog ITS, ITS Road. Parlament i vijeće tražili su od komisije da proširi direktivu ITS te da vidi e, kako to može uklopiti u druge načine prometovanja. Dakle, to je bio vaš zahtjev izvorno i omogućilo nam je da malo šire sagledamo stvari. Dvije brojke. Uz pomoć e, vanjske studije, dakle, koje e, imamo analizu obima. I sada imamo više od 3 milijuna prekograničnih e, putovanja unutar Europske unije. Ovdje ne govorimo uopće o ljudima koji svakodnevno putuju. Dakle, to pokazuje koliko je to tržište važno, koliko je relevantna ova tema za naše sugrađane. Kao što rekoh, imamo doista istovjetne ciljeve. A to je, dakle, da se olakšaju informacije eh, koje pokrivaju cjelokupni eh, put naših građana i koje pokrivaju, obuhvaćaju sve vidove prometa, prometovanja. Mnogi bi rekli, evo danas ako planiram svoj, svoj, svoj put ili putovanje, već mogu puno toga napraviti. U pravu biste bili, no ipak mislim da je sad pravi trenutak e, da posegnem za ovim slajdom koji imate na ekranu. Dakle, najviše kada se bavimo prekograničnim e, putovanjima, tražimo informacije od mjesta A do mjesta B. Dakle, sagledamo drugo duži put e, od jednog grada do drugog grada. No, već puno je problematičnije kada sagledavamo doista od vrata do vrata, dakle, ne od zračne luke, ne, od, ne do zračne luke, ne do kolodvora, već baš od rata do rata. Ovdje imamo nekoliko modela. Prvi pokazuje, ukazuje na centralizirani e, model gdje imamo europski multimodalni e, način sagledavanja puta. Ovo je model koji e, najviše ilustrira privatni sektor njihov našem putovanja. No, kao što rekao, ako stvarno hoćemo isplanirati putovanje od vrata do vrata, moramo se postarati da smo također u mogućnosti da se oslonimo na puno razrađenije e, detaljne informacije o onome što se može vidjeti u ACT-u. I ovdje imamo takozvani decentralizirani model. Ovaj lijevo pokazuje da u biti imamo duge veze i usluge koje su povezane, no istovremeno ovaj žuti krug ukazuje da se možemo osloniti samo na informacije koje se pružaju e, i na lokalnoj razini. Možete se zapitati kako može biti korisna ova analiza u izradi, u konkretnoj izradi putovanja. U biti to je bilo jako korisno kako bismo razumjeli što bismo trebali rješavati u delegiranoj regulativi kako bismo pomogli što je više moguće jedan europski program putovanja. No, u konačnici mi nismo jako zainteresirani, a ni klijenti nisu zainteresirani za to da li se tu radi o e, informacijama koje dolaze iz rješenja broj 1, broj 3 ili broj 2 to je nešto što se rješava u uredima. Dakle, kada smo razgovarali sa stručnjacima u državama članicama, želim napomenuti da se puno toga već rješava u državama članicama. I ako mislite da Dakle, ako se osvrnemo na primjer na zemlje kao što su Austrija, Češka republika, one već raspolažu nacionalnim multimodalnim sustavom planiranja putovanja. Ako gledamo što se dešava u nordijskim zemljama, tu ima veći broj poslovnih modela koji su temeljeni na preciznim informacijama pruženim klijentima. Ovdje mislim na mobilnost kao vid usluge. U Francuskoj, na primjer, nedavno usvojen zakon koji omogućuje da podaci budu e, raspoloživi. To sve ukazuje da postoji velika zainteresiranost državama članicama da olakšaju moguće ovaj rad. Dakle, radili smo na na raspoloživost podataka o različitim vidovima multimodalnih planiranja putovanja. Neke su osnovni dosta, dosta temeljni, dakle bavi se, bavi se rasporedima, ali to sve brže i brže funkcionira i čini dakle, da je funkcionalnost e, sve bolja. Istovremeno se bavimo i uslugama, da se postaramo da između ovih područja da možemo povezati usluge. Dakle, u prethodnom delegiranom e, aktu smo, dakle, razrađujemo ono što je već napravljeno, nastojimo izgraditi jedan pristup u etapama kako bismo proširili taj e, pokrivenost podacima i proširili zemlju geografsku pokrivenost. Na kraju trebamo isto tako i TNT mrežu uključiti. Dakle, imamo tako bismo sve imali. E, I cilj je dakle da prije e, roka e, iz izvješća gospodina Koha, dakle 2019. godine započnemo i da završimo to, realiziramo do 2023. godine. Ja sam spremno odgovoriti na sva vaša pitanja, samo želim reći da ponovo govorimo o delegiranim aktima koji ne nalažu mogućnost pristupa podacima, ali koji kažu da kada, se kada su na raspolaganju digitalni podaci, onda bi oni trebali biti u standardnom formatu i dostupni na nacionalnoj razini. Imajući na umu veliki razvoj željezničkog prometa, eh, zračnog prometa i eh, u javnom prometu, stvari se u biti tako brzo razvijaju tako da ćemo moći prije nego kasnije pružiti sveobuhvatne informacije našim sugrađanima te uspostaviti temelj za integrirano e, naplaćivanje u nekoj sljedećoj etapi. sad ću ovdje, a onda e, ću odgovoriti na vaša pitanja u, naknadno. Gesine Meissner. Hvala, sad dajem riječ Gesine Meissner. Hvala, hvala na ovom izvješću. Možda sada razumijete zašto sam čekala e, komisiju. Uvijek naravno je taj redoslijed e, da komisija uvijek treba prva predstaviti, a i ja sam nekako vizualni tip i lakše mi je onda si predočiti e, sve to. Mislim da ovo je jako dobra stvar. Mi se tu susrećemo već mjesec dana na ovu temu ovo je naravno nešto revolucionarno što će poboljšati mobilnost ljudi u Europi, svih ljudi, pa čak i u konačnici e, osoba s invaliditetom, jer ako ćemo imati integrirani sustav u Europi e, sa digitalizacijom i e, gospodarstvom i ekonomijom dijeljenja, to je nešto što u ovom obliku do sada nemamo i naravno za to je bitno dobiti sve te podatke. E, mi smo o tome već e, raspravljali, ja sam željela postaviti nekoliko pitanja. E, jedno pitanje je primjerice sve su zemlje zastupljene, ali u nekim zemljama postoje teškoće doći do podataka. Ja znam da u Njemačkoj sa sustavom željeznica nije baš sve tako bajno, mi ne dobivamo sve informacije o svim E, e, željezničkim e, vezama i doista je u interesu određenih monopola koji postoje da se to, da to tako i ostane. A za sustav integriranog tiketinga je bitno imati informacije o svemu. Ja znam, recimo u Hamburgu, velikom gradu, moj sin tamo studira i on uopće ne treba automobil jer je E, su informacije takve da e, vi zapravo unesete samo polazište i odredište i dobivate sve moguće poveznice i koliko vam vremena treba i možete biti 100% sigurni da ćete doći na cilj u određenom vremenu. A tako to treba funkcionirati i za Europu, treba vidjeti e, gdje se nalaze prepreke i ljude malo i pogurati u ovom smjeru jer je zaista zaista u našem interesu da imamo integrirani sustav jer bi to bilo dobro i za nas i za okoliš pa i za naš novčanik. Hvala. Dieter Lebert Koch je sljedeći. Hvala nespojivost i nedosljednost podataka pa i nedostatak interoperabilnosti podatkovnih formata sve su to prepreke za europski multimodalni e, informacijske usluge e, kao izvjestitelj e, o multimodalnom tiketingu ja se radujem da idemo putem e, prema ovakvom povezivanju podataka jer razmjena relevantnih podataka je doista ključna. E, mi moramo poći od toga da imamo dostupne i pouzdane podatke. Takvu razmjenu treba realizirati. Trenutačno imamo i podatke o e, vremenskoj provedbi, čuo sam barem to, ne znam je li to istina, a nadalje nam je jako važno imati otvorene standarde i sučelja. U tom smislu drago mi je da je to razmatrano u okviru delegiranog akta. Još jedno zadnje pitanje stavili smo naglasak na, e, na dostupnost podataka e, u kojoj mjeri je to uzeto u obzir kod izrade delegiranog akta. Hvala. Hvala. Jens Nilsen je sljedeći. Tak så mycket, ordförande. Jag var ju skugga... hvala. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće na inicijativu. Mislim da je važno da raspravimo o potrebi stvaranja jednog foruma u na kojem bi e, različiti sektori mogli susretati se i raspravljati o eventualnim problemima. Naime, postoje različite vrste putnih prometnih e, tvrtki koji se moraju uvjeriti da je ovo win-win situacija gdje će biti svi na dobitku. Dakle, da li postoje takvi forumi i kako funkcioniraju? Danke sehr, jetzt habe Hvala, sada imam popis e, sustav kakav postoji u Hamburgu, postoji i u Berlinu. Berlin Brandenburg, ta zona. I dakle, ako ja upišem gdje se nalazim, i on mi pokaže sve alternative u odnosu na to kamo ja želim ići. Autobusi, regionalni promet, željeznica i tako dalje. U Njemačkoj imamo dobar sustav eh, Deutsche Bana koji vrijedi za cijelu Europu gdje unesete vlaki, dobite relacije, ali od nedavna eh, recimo ne možete dobiti podatak eh, recimo za Estoniju od Talina do Narvela ako upišem Talin Narva pod vlakovima, dobit ću tu informaciju. Znači, informacije postoje, ali postoje u različitim sustavima. A u trećem željezničkom paketu u kojem smo raspravljali 2006. ili 2007. još, smo svemu tome odlučili. I doista željeznice su zadnje, one nacionalističke i socijalistička poduzeća u Europi koje se e, odbijaju pružiti te podatke. Njima je e, jasno da ako se oni ne usaglase da ćemo mi prikupiti te podatke. No je li to doista tako? Koje mogućnosti imate vi i koje mogućnosti imao željezniča koja je očito već desetak godina e, se protivi tome. Niti jedan ekonomist ne bi tako postupao jer bi to bilo protivno njegovim interesima. Kako izvršiti pritisak da dobijemo te informacije? Pri tome ja govorim samo o informaciji, uopće nisam govorio o cijenama i kartama i tako dalje. Znači koje mogućnosti, koji pritisak možete izvršiti i jesu li oni u međuvremenu shvatili ili samo govore da mi možemo pričati o čemu hoćemo. Ja sam poput kolega koji su sad izrazili suglasan, dakle, jako sam zadovoljan što se napreduje po ovom pitanju i s pravom se podsjetilo na poteškoće. imam dva pitanja za komisiju koja se tiču istovremeno i sposobnosti jačanja tog sistema, dakle njegove dinamike, a isto tako njegovog razvoja. Prva tiče se norme, dakle da li komisija smatra da je poželjno odrediti normu koja podrazumijeva određene poteškoće, jer znate, kad se odredi neka norma, onda poteškoća je ta što je ona kroz tri godine zastarjela i onda predstavlja kočnicu za razvoj sustava. Dakle, da li imaju e, neku ideju glede normiranja toga što predlažu. Zatim drugo pitanje, da li je pametnije imati centraliziran sustav ukupnih podataka, dakle da ih se prenosi u neki centralizirani sustav ili je bolje stvoriti poveznice sa platformama i pružateljima informacija. A ove dvije, dva pitanja naravno međusobno su povezana, dakle da li ćemo imati jedan sustav koji će biti iznimno rigidan, popraćen normalizacijom i centralizacijom, koje bi bilo iznimno teško i otvoriti, pokrenuti i razvijati ili ćemo ostati na sustavu poput ovog koji funkcionira već u zračnom prometu, dakle to je e, sustav u kojem je normiranje, odnosno evolutivno i koji će biti privilegiran nad e, centralizacijom. Hvala Karina Deli, izvolite. Hvala predsjedniče. Biću kratka, želim postaviti pitanje komisiji. Kao prvo, kako ste obuhvatili prepreke dostupnosti pristupu različitim formatima intermodalnih informacija, odnosno informacija o intermodalnosti, a po vašem mišljenju da li ima išta u tim informacijama što bi se moglo ticati nas osobno i što je u vezi dakle s klimom, okolišom, potrošnjom e, energije u različitim e, sredstvima prometa. Hvala. Jetzt Pavel Telička. Hvala, Pavel Telička. Hvala, predsjedniče. Evo, ja sam se htio osvrnuti na ovo, na sličan način kao i vaš predsjedniče. Dakle, mislim da smo dobili određen broj informacija o onome što se radi. Dakle, standardi norme su ključno pitanje. No, kao što ste rekli, informacije su dostupne. I tu je prvenstveno pitanje međusobnog prihvatanja, usvajanja. To nije jednostavna stvar, to je donekle dosta skupo, ali to nije srž problema. A srž problema je sljedeće željeznički promet, odnosno tvrtke e, nisu željne da se to radi. Evo, sreo sam s gospodinom Kohom, brojnim operaterima i predstavnicima brojnih željezničkih e, kompanija i vidi se da su te E, norme, zadnji instrument koji, za kojim bi posegnuli kako bi zaštili svoje poslovanje. To je ono s čime ćemo biti su, suočeni. I mislim da bi delegirani akti mogli dati svoje doprinos tome, a rok od 2019. bi mogao biti prihvatljiv, no mislim da bismo mi kao Europski parlament morali e, ciljati da poguramo to integrirano e, izdavanje karata, kao što, smo, kao što je rečeno u izvješću na vlastnu inicijativu i Mislim da bi komisija trebala taktički postupiti malo žustrije, jer o tome se govori u biti. Mi ne želimo samo da informacije budu raspoložive, već želimo da se može koristiti informacije te da one služe svrsi olakšavanja života građana, dakle klijenata. To je ono glavno pitanje. A to je nešto što je pod svom tom temom liberalizacije i četvrtog paketa mjera za željenice, sve, sve to isto pitanje. A to je nešto na što će se trebati usredotočiti ovaj parlament. Ja više nemam dotetnih pitanja, mislim da se komisija približava cilju, ali eto imam e, u biti slična pitanja poput e, ovog što je rekla Gizine Meissner. Dakle, što je to konkretno što možemo napraviti kako bismo olakšali ovaj postupak, cjelokupni postupak? Hvala. Sada e, ima velik broj pitanja koje je upućen komisiji. Komisija ima priliku odgovoriti. imate riječ. Thank to Hvala lijepa. Drago mi je što vidim da ste zaista veliki interes za ovu temu. Započet ću od onoga što je rekao gospodin Kramer. Imate pravo da sve zapravo treba početi od uredbe o e, putnicima u željezničkom prometu. Dakle, e, mi tu trebamo također dati jedan vrlo jasan cilj. Mislim da je gospodin Nilsen rekao da u sektoru željezničkog prometa treba postići da svi budu na dobitku. Jer činjenica jest da željezniče tvrtke također daju informacije i one su i same zainteresirane da ljudi dobiju dobre informacije o željezničkom paketu. Prema tome mislim da je došlo do nekog pomaka i da je to pozitivan pomak. Osim što tvrtke mogu prevući više putnika, dakle više klijenata, oni nude nešto više od željezničkih karata. Mi moramo e, postići da se dobije ta informacija od kuće do kuće putovanja. Što se tiče osoba kojima je mobilnost, mobilitet e, ograničen, da one bi trebale imati pristup e, intermodalnom putovanju i osnovnim podacima o tome. Dakle, treba dati je li e, moguće e, imati, putovati koristeći invalidska kolica, jesu li informacije o putovanju dostupne i tako dalje. I još jednom, kako bi sve bilo jasno, naglašavam da se radi o situaciji kada podaci već postoje u digitalnom formatu. Ali pristup je sada takav da kada podaci budu postojali, onda će ih pružatelj usluga moći imati na raspolaganju i koristiti. Dolazim sada do pitanja gospodina Rikea. Sve na jednom mjestu, dakle, treba li sve centralizirati ili pak, i to definirati do najsitnije detalje, ili pak imati jedan malo fleksibilni sustav. Pogledajte direktivu ITS. Svi smo htjeli imati fleksibilan instrument i mislim da je to upravo bio zadatak koji ste nam dali. Mi sasvim sigurno pokušavamo da e, se sve odvija na određeni način i e, pozivamo se na norme. Ali e, moramo nemamo situaciju gdje se sve može primijeniti na svaku situaciju. To jednostavno znači da se nismo za to opredijelili. Kada govorimo o nacionalnom prodajnom mjestu, odnosno mjestu za informacije, treba vidjeti, recimo imamo nizozemski primjer, ali možemo gledati na tu nacionalno informativno prodajno mjesto kao, neka, kao na neku vrstu knjige, e, odnosno biblioteke iz koje možete izvući određenu knjigu. Mislim da sam ovaj način odgovorila na vaše pitanje. Još bih nešto rekla o samim normama. Postoji mogućnost da se pozovemo apsolutno na sve načine e, i norme koje postoje. I reći isto tako da li želimo novu normu. Ali da smo pristupili na taj način, to se nikada ne bi provelo. I jednostavno se moramo zapitati, želimo se savršeni sustav koji će zaživjeti možda za 50 godina, a možda nikada. Ili pak želimo ipak postepeno do nečeg doći. Prema tome budimo pragmatični, znamo da će nam podaci o željeznicama malo pomalo pristicati. Ali ako operateri žele koristiti te e, podatke, oni trebaju znati u kakvim podacima mogu raspolagati, kojim formatima i u tom smislu će im biti puno lakše te e, podatke dostaviti samim e, putnicima. Oprostite, mogu li vas prekinuti? Ako želim informacije o tome kako ići iz Brisela do Berlina avionom, dobit ću na stotine informacija. Zašto ne mogu to isto dobiti za željeznički promet? U kom smislu je to različito? Pa doći ćemo do toga. Ne znam o čemu točno govorite, da li o svega i jednom kompjuterskom programu, jednoj aplikaciji. Ne znam, moja su djeca još E, mala i e, možda ja jednostavno želim imati informaciju po mojoj mjeri skrojenu za mene jer putujem s kolicima za djecu. Ali morate e, paziti da li vi zapravo promičete određenog operatera, a nacionalna struktura pokušava dati informacije gdje će svi ti pružatelji usluga biti jednako vidljivi. Govorili smo o tome kako mi kupujemo te informacije od pružatelja usluga u željezničkom prometu. Da, međutim, za neke stvari kažemo da bi trebalo priprema, dati podatke ako su dostupni na raspolaganje. Međutim, to će biti obavezno. Mi ne radimo ovdje preporuku i budu li operateri u željezničkom prometu raspolagali digitalnim podacima, oni će ih obavezno morati pružiti. Ovo je zakonodavni pristup, to je dakle obavezno, međutim pokušavamo unijeti određenu dozu fleksibilnosti različitih modalnosti u pojedinim državama, ali čekamo također da se pojave i nove usluge i mi želimo da toga dođe na pragmatičan način. Evo još jedna stvar na koju želim odgovoriti kada govorimo o implikacijama vezanim za različite operatere u željezničkom prometu. Mi smo dakle objašnjavali e, koji su nam želje kada smo se sastajali na različitim sastancima na e, upravljačkom odboru primjerice E, I jedna moja kolegica radi na pitanjima javnog prevoza. A e, javni prevoz je onaj gdje vjerojatno ima najmanje podataka koje se mogu dobiti u elektroničkom obliku. Dakle, zaista e, imate pravo, trebamo pokušati se zalagati da se više koristi javni prevoz. I za kraj ću nešto reći o prodaji karata. Ne mogu reći da se tu ništa nije događalo. Koristimo e, mogućnosti koje otvara Horizon 2020. ili pak projekt Imamo projekte, ali da imate pravo, nije još sve ostvareno. Vi sada pripremate četvrti željeznički paket, vi ukazujete kojim pravcem treba ići. Ja ni pratim osobno vrlo tjesno te pregovore, međutim vidim da vi vršite određenu dozu pritiska. Moramo vidjeti kamo ćemo doći. Vidim da ste u tom kontekstu također zadlažili odredbu o reviziji, što je eto e, dobro. Moram jednostavno reći da u ovom kontekstu želimo da već postoji 2019. godine jedno nacionalno mjesto za informiranje i prodaju karata, a 2019. godina u krajnjoj liniji je tako daleko. Hvala na vrijeme smo. Evo, Gazine, izvolite. Nemam ja toliko reći. Vjerujem da ćemo dobiti informacije o danjem napretku. Ja dijelim nestrpljivost svojeg predsjednika. Ja mislim da bi željeznica doista trebala moći pružiti te informacije. No mislim da smo na dobrom putu. E, mislim da trebamo pokušati i u bilateralnim razgovorima s našim državama članicama vidjeti možemo li e, ove uključene subjekte pogurati prema naprijed. E, to je ono što možemo u ovom času učiniti. Hvala. Hvala, mi smo sad malo pod vremenskim pritiskom, pa idemo na sljedeću točku, a to je kontrola uredbe Komisije o provedbi uredbe u vezi s provedbom elektroničke razmjene podataka o cestovnim prijevoznicima. Opet dajem riječ predstavnici komisije. Thank uh, Hvala lijepa. Jutros pred vama imate eh, eh, prijedlog uredbe o europskim eh, cestovnom prometu koji je izglasan u nadležnom odboru krajem siječnja, a sada je u Europskom parlamentu u okviru prava nadzora. Dakle, idemo e, na provedbenu akt uredbe. E, znate da već postoje uredba iz 2010. godine u kojoj su izložene osnovni e, uvjeti tog sustava. A ova provedbena uredba je jednostavno neka vrsta poboljšavanja e, uredbe ERU. Dakle, ova uredba je vrlo značajna za europsko zakonodavstvo jer omogućuje da imamo nacionalne registre koji se razmjenjuju o cestovnim prometu. Vjerojatno ste svjesni da velik broj država članica nije udovoljio e, rokovima da se do 31. prosinca 2012. godine e, objedine podaci, odnosno razmjene podaci na europskoj razini. Komisija je stoga pokrenula postupak koji je dao dobre rezultate jer sada imamo 23 države članice čiji je nacionalni registar povezan sa evropskim. E, čini se da ipak neke države članice imaju problema da shvate koliko je važno da povežu nacionalne podatke s evropskima i zato će komisija pokrenuti postupak za e, prekršaj pred Europskim sudom. Što se tiče ovog prijedloga provedbene uredbe, imamo četiri bitne inovacije. Prva je razmjena poruka, a cilj bi bio da se poboljša pretraživanje kao informacija koje se prima. Druga inovacija je na novi nova mogućnost koja se otvara, a to je da će se moći razmjenjivati informacije o licencama operatera i koliko vrijedi ta licenca. Nadalje, sami inspektori cestovnog prometa imat će pristupa ovoj evropskoj batovih podataka, neće e, moći ići dalje od određenih podataka, međutim već je to značajan korak naprijed. A četvrti bitna inovacija jeste da će se moći razmjenjivati vrlo bitne informacije što je važno, dakle u Siriusu, a to je e, uredba o teškim kršenjima gdje, koja će se uskoro osvojiti, a podaci o tome će se dakle moći, e, moći razmjenjivati. To su dakle ove četiri novine u e, prijedlogu te uredbe. Ovo je dakle duh e, prijedloga uredbe i njezina glavna pravila. Zaključno mogu samo reći da se nadam da će Europski parlament zaista uvelike podržati ovu provedbenu uredbu. Hvala. Ko se želi, ko se želi javiti? Gospodin Nilsen, izvolite. Hvala lijepa. Hvala predstavniku komisije na e, ovom izlaganju. Jučer smo govorili o mišljenju o pravičnom tržišnom natjecanju, onome što se također naziva i socijalni dumping. Za vrijeme jučerašnje rasprave vidjeli smo da velika većina kolega želi da se bori protiv socijalnog dumpinga ili barem da se e, sadašnja pravila primjenjuju, a rekli smo da moramo poboljšati kontrolu i nadzor. U tom smislu dopustite mi nekoliko pitanja. Mala poduzeća koje imaju svega jedan do dva kamiona bila bi i duzeću. Iz kojeg razloga? Drugo pitanje. pristup bazama podataka država članica. Naročito kada se radi o bazi podataka o automobilima. Zamislite situaciju gdje policajac koji u Češkoj zaustavi kamion koji ide u Pariz. Odnosno češki kamion koji ide u Pariz. Da li taj e, policajac ima pristup bazi podataka u Češkoj. Ako kontrolira kamion, da li će e, kada kontrolira kamion znati što se događa s kamionom i u Francuskoj i negdje drugdje. Hvala, Karime, izvolite. Hvala, predsjedniče. Hvala predstavniku komisije na ovom izlaganju. Možete li mi reći da li e, elektronička razmjena podataka da li ona udovoljava zahtjevima interoperabilnosti konvencionalnih sustava? E, možete li nam danas to potvrditi? Budući da nema danjih javljenja za riječ, dajem opet e, riječ komisiji. Je vais répéter la question. Ponovit ću pitanje. E, evo, ponovit ću još jednom. Jednostavno me zanima da li e, razmjena podataka elektroničkim putem o kojoj govorite udovoljava zahtjevama interoperabilnosti među inima i sa konvencionalnim sustavima. Izvolite. Hvala. Odgovorit ću sada na prvo pitanje e, o izuzećima za mala i srednja poduzeća. To e, e, nije predviđeno u ovom prijedlogu delegirane uredbe, ali policija je ta koja mora imati pristupa E, informacijama i zato e, treba zapravo investirati i to je mm, nešto što mora se napraviti na nacionalnoj razini. Što se tiče interoperabilnosti, ovdje se radi o sustavu razmjene podataka e, XML tipa koji radi sam e, u okviru tog sustava. Radimo na razmjeni podataka, odnosno dijeljenju podataka koji se zapravo koristi istim e, istim e, sustavom recimo Takonet i još jedan sustav, ali svi su to sustavi koji međusobno su, e, nisu povezani, ne postoji interoperabilnost, a mi ovdje baratamo s tri sustava. Hvala. A sad smo zapravo <laughs> toliko opet brzo završili da imamo opet 15 minuta vremena jer povjerenica Bjankovska dolazi u 11 sati. Ponovno pauza, dakle. To još nisam doživio, ali evo, događa se. Do I think we can start. Hmm? dolazimo do eh, razmjene gledišta eh, unutar radne skupine za turizam eh, s nama je povjerenica e, Bjenkovska koju srčno pozdravljamo. Ona je prvi puta kod nas ovdje u odboru e, i zadnji puta e, je zapravo povjerenik Tažani 2013. bio u, u ime turizma s nama. Radujemo se vašem predavanju a nakon toga će naš voditelj radne skupine za turizam nešto reći. Povjerenice imate riječ. Thank you very much, chairman. Hvala lijepa. Da, prošlo je dugo vremena otkako se na ovom odboru govorilo o turizmu s europskim povjerenikom. I mislim da je zaista e, pravi čas da se o tome raspravlja i ću vam e, neka obećanja krajem ovog sastanka. No prije svega hvala što ste me pozvali nas na ovaj sastanak. Zahvaljujem se prije svega gospođe Montena i jako dobrom izvješću o promicanju turizma u Europi kojeg ste usvojili prošle godine. Ta izvješće ima jako puno izvrsnih preporuka i ja ću se na njih kasnije također osvrnuti. Europska komisija ne raspolaže velikim brojem instrumenata po pitanju politike turizma. Međutim, mi želimo biti aktivniji i to već od sada, od 2010. imamo turističku strategiju, ali želimo postati aktivni kod nekih bitnih aspekata politike turizma. Podsjetit ću vas na neke stvari koje poznajete bolje od mene. Turizam zaista daje značajan obol europskom gospodarstvu, to je velik dio našeg BDP-a. 2014. godine 24 milijuna radnih mjesta bilo je izravno ili neizravno vezano za turizam. Dakle, to je važan dio naše industrije, jer turizam je za mene industrijski sektor. Europa je prva turistička destinacija u svijetu. To je zaista ključno za naš ekonomski oporavak. 20% osoba koje rade u turizmu e, su mlađe od 25 godina. To je naravno dobro i za mnoge druge srodne sektore, od graditeljstva e, do e, e, mnogih drugih prometne industrije i tako dalje. Znamo da su posljednje godine bile teške za europsko gospodarstvo. Međutim, u turizmu su postojala dva je jedan od dva sektora koji je dakle bio najotporniji na krizu. A kada se gospodarstvo u potpunosti obnovi, onda će se i e, turizam jako brzo, će i turizam jako brzo rasti. Postoje neka obilježja koja su slična s drugim sektorima u turizmu, ali neke su zaista svojstveni turizam. E, recimo digitalizacija i kolaborativna ekonomija i promjena ponašanja potrošača. Tradicionalni modeli turizma sada više e, nisu e, na snazi jer sada e, ljudi koji putuju žele informacije odmah lako dostupne i također žele da njihovo putovanje bude skrojeno po mjeri. Isto tako, konkurencija drugih zemalja, tržište turizma će se povećati, ali naš udio u tržištu će se smanjiti. E, bili smo nekada oni koji smo imali 50% udjela u svjetskom turizmu, e, sada je to oko 40%, a svega 31% se predviđa 2030. godine. Zatim e, trebamo osigurati da naši turistički radnici imaju odgovarajuća znanja od informatike, poznavanja jezika i tako dalje, kao i upravljanja. A morate znati da je velik broj tvrtki koje posluju u sektoru turizma da su to mala ili srednja poduzeća. Ovdje sam spomenula tek neke e, od bitnih elemenata tih izazova koji su pred nama. Prvo koju sam spomenula vezano za digitalne tehnologije koje znači da mi moramo, možemo omogućiti i ponuditi pametne turističke proizvode. Inovativan pristup je onaj koji otvara bezbrojne mogućnosti a to je nešto što se sada događa u svim aspektima naših industrija. E, zatim, e, drugi izazov koji sam spomenula otvara nam e, mogućnost da privučemo više turista izvan Europe. Moramo raditi više na promidžbi europskih destinacija. Treći izazov koje su e, znanja i vještine, to je nešto što je važno, naročito za mlade ljude. Moramo moći odgovoriti na sve te izazove, ali to znači i da moramo raditi zajedno. Moramo poboljšati suradnju među europskim turističkim radnicima baš kao što se radi i u sektoru prometa i mnogim drugim sektorima. To bi baš e, i mogao biti zadatak Europske komisije da pripremimo smjernice ili e, neke druge akcijske planove za suradnju među turističkim radnicima. Treba poboljšati suradnju sa sveučilištima i visokim školama kako bi oni na odgovarajući način obučili turističke radnike. Turističke zajednice moraju igrati važnu ulogu i zaista pozdravljam nedavno objavljen turistički manifest. Trebaju, turističke udruge trebaju promicati digitalizaciju i promicati internetske platforme. Također trebaju se zalagati za bolje obrazovanje i mobilnost u sektoru. Moraju surađivati s lokalnim i regionalnim vlastima kako bi podsjecali da se smanje lokalne turističke takse. Međutim, ono što mi možemo napraviti je stvoriti mogućnosti, ukloniti prepreke i e, moramo tražiti da se na svim razinama promiče Europa. Mi iz Europske komisije želimo igrati važnu ulogu i punu ulogu koja nam pripada. Mi ćemo se usmjeriti na ograničen broj područja u kojima smatramo da možemo dati najviše. Dopustite mi da sada spomenem nekoliko mjera gdje mi možemo djelovati. Prvo, stvaranje mogućnosti. Naši turistički radnici moraju imati pristupa financiranju kako bi mogli ulagati u tu industriju i e, naročito mala i srednja poduzeća. Dakle, trebamo pristup financijama kako bi se moderniziralo, što je slično što i mnogim drugim granama industrije. Zatim, kako raditi na pametni način, imamo novi Europski fond za strateška ulaganja koji otvara mnoge mogućnosti. Strukturni fondovi i program Kozme otvaraju mogućnost dodarnih eh, financiranja. 5. travnja eh, mi u komisiji organiziramo konferenciju na visokoj razini, a vi ste kao i turističke udruge zaista dobrodošli na tom sastanku i govorit će se o tome kako se putem tržišta može dobiti financiranje. Radimo također na tome kako da se poboljša obrazovanje. U e, svibnju ćemo objaviti e, europski program za obuku i tu ćemo govoriti i osvrnuti se na onim vještinama i znanjima koji su potrebni i u turističkoj industriji. Mi ćemo raditi na različite načine, ali najviše putem jedinstvenog, strategije jedinstvenog tržišta usvojene u listopadu. Mi ćemo ove godine započeti s inicijativama kojima ćemo se baviti rješavanjem problema, korijenitim rješavanjem problema u sektoru turizma. Jasno nam je da neke tradicionalne turističke industrije smatraju da će novi način rada omogućiti da e, mnogi izbjegavaju plaćanje poreza i da će one biti na gubitku. Mi ćemo se na vrlo jasan način, što je najbolje, dakle, dobrim informiranje time pozabaviti. Početkom lipnja ćemo izdati smjernice o postojećim zakonima u e, kooperativnom gospodarstvu. Nećemo dosti nove zakone, već možemo boljim smjernicama za sve države članice postići dobar rezultat i možemo na taj način promicati nove mogućnosti. E, mi ćemo na taj način zaštititi i poreze i zaštititi interese potrošača i interese zaposlenika. Mi naravno ne možemo raditi sami, mm, računamo na države članice koje moraju željeti raditi na ujedinjen način. Moramo e, raditi i sa drugim tijelima da promicanju Europe. Govorimo o zajedničkom promicanju s Europskim parlamentom, s UNESCO i e, tu imamo ciljani pristup velikim tržištima trećih zemalja od Kine do mm, Južne Amerike pa možda i Indije. A bavimo se također i pitanjima prirodne i kulturne baštine. Zaključno, mnogi su pesimistični kada je u pitanju turizam. Ja nisam, ali moramo raditi zajedno Komisija mora aktivno pripremati sam kontekst, a države članice moraju raditi na državnoj, regionalnoj, lokalnoj razini, ali isto tako moraju raditi i turističke udruge i turističke zajednice, e, kao i Europski parlament i Europsko vijeće i svatko mora unijeti nove ideje u tome. Uvjerena sam da će europskom turizmu ići sve bolje i bolje, da će se otvoriti nova radna mjesta koja su na ovom kontinentu toliko potrebna. Europska komisija zaista e, želi pomoći toj industriji, mi ćemo otvoriti nove mogućnosti, ukloniti prepreke i e, raditi sa svim dionicima na tom području, jer ovo e, što leži pred nama mora biti stvarno partnerstvo. Hvala na predavanju. A prvo riječ ima Isun Nue, koji je predsjednik radne skupine za turizam. Najpša hvala, predsjedavajući. Hvala povjerenicu. Moram reći da smo doista počašćeni što možemo ugostiti povjerenicu. I pozdravljam ovo što ste rekli, ovo je važan korak, važna politička odluka od strane Važno osobe i važno je što ste došli ovdje pred odbor za promet. Hvala vam također što ste došli i na sastanak radne skupine za turizam. Vi ste za nas jako važna osoba jer nemamo nikog drugog, nemamo drugog sugovornika, nemamo nekog drugog ko nas može pomoći unutar komisije, netko tko će nam izaći u susret eh, svakom prigodom, eh, svakom susretu i ko može zagovarati turizam. Dakle, ovo je pravo vrijeme i važno vrijeme, jer kao što ste rekli povjerenice, istina je da smo ponosni na činjenicu što imamo sve ove divne podatke koje se tiču turizma u Europi, to su odlični podaci, no e, oni su rezultat e, ostvarenja iz prošlosti, a ako ne usvojimo sada odluke, ako ne podržimo turizam na valjan način, onda bojim se da kada se okrenemo u budućnosti, kroz nekih pet godina, možda ako sad ne donesemo prave odluke, onda više nećemo biti konkurentni, izgubit ćemo na konkurentnosti. A važno pitanje je ono koje ste postavili na početku. U parlamentu imamo jedan odbor, jednu radnu skupinu i naš odbor zadužen je da se bavi tim pitanjem ne zato što je to neki naš hobi ili usputna tema kojom se bavimo. Ne, to je naša obaveza, naša dužnost da podržavamo one, e, one koji rade u turističkoj industriji i koji se bave njim. Dakle, ponovno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu povjerenice. Gospodin Kramer je u svom uvodnom izlaganju spomenuo naravno da od 2013. godine da je ovo prvi put da se susrećemo s povjerenikom koji je nadležan za ovaj portfelj. Dakle, prvi put od 2013. U svakom slučaju vam zahvaljujem što ste došli, povjerenice. Ova tema je važna, kao što eh, na to ukazuje činjenica da imamo 17 dionika, 17 važnih osoba koje se bave turizmom ovdje u Europi. Dakle, 17 ukupno. I evo, to je prvi put eh, da imamo toliko puno ljudi, možda zadnji, zadnji kada je organizacija UN-a za turizam suzrela sa svjetskom trgovinskom organizacijom, no to je prvi put. gospođa Bjenkovska je naša povjerenica i ona je tu s nama i mi sada trebamo zajedno raditi, to je najvažnije. Ukoliko dopustite, želim se osvrnuti na tri aspekta kao prvo povjerenica, na samom početku svog izlaganja spomenuli ste nešto što je jako relevantno. Dakle, rekli ste da nemamo previše, da je važno ne, da nemamo previše e, zakonskih e, instrumenata. Slažem se s vama. Mi sada tražimo, gledamo koji bi to bili novi zakonodavni instrumenti. Mi bismo htjeli da se vodi pravi lobby pravo lobiranje i prava podrška ovom sektoru i zato treba naš glas da se čuje, a vi možete biti naša najbolja glasnogovornica. Vi biste bili apsolutno idealna osoba za tako što. Pozdravim također i to što ste spomenuli izvješće, izvješće Izabel de Monte, naše kolegice koja je pripremio to izvješće o kojem se raspravljalo pred parlamentom. Hvala vam što ste to spomenuli i hvala na odgovoru komisije na to izvješće. Dakle, odgovor komisije, u odgovor komisije kaže da, doista, turizam jest jako važan sektor, jako važna industrija. Tome jest tako, gospođo povjerenice. Stoga vas pitam zašto i kako to da mi nemamo jedan jedini dokument e, predsjednika Junkera gdje se spominje turizam. Nigdje ništa o turizmu. Zašto u Junkerovu planu nema apsolutno nikakva spomena na turizam, pa toliki novci se izdvajaju za razno razne stvari, zašto E, turizam nije na popisu tih prioriteta. Znate koji je, i sami znate koji je broj malih srednjih poduzeća koji su, koji sudjeluju u turističkoj industriji, e, koliko se ljudi obučava e, za sudjelovanje u turističkoj industriji, zašto se nigdje ništa od toga ne spominje. Povjerenice, u svom govoru koji ste upravo održali, ono što ste rekli je bilo divno začuti. moram to reći, svaku vašu riječ pozdravljam, doista se nadam da će ova vaša poruka se čuti, vaše analize i načela koje spomenuli. Mi, nadam se da će, mi ćemo se postarati da to svi čuju i trebali bi svi to čuti u komisiji. Povjerenica, ovo što ste rekli jako je važno, i relevantno za mene. Spomenuli ste aktivnost unutar komisiji, da će trebati više biti aktivnosti u komisiji o turizmu, to je dobro, zato imamo i manifest nešto o trgovini i zato surađujemo s brojnim u parlamentu. No imam dva pitanja ukoliko mi dopustite za vas. Kao prvo, kako vam se čini da li ima izgleda da se stvori Europska agencija za turizam? Mislite da je to moguće? Puno smo o tome razgovarali, no za sad na vijeću nije donesena nikakva odluka u tom smjeru. To je moje prvo pitanje. Drugo, želio bih znati nešto za ovaj UN-ov e, postupak e, i WTO svjetska turistička organizacija i generalni tajni, gospodin Zapardel, spominjano je to sve na našim sastancima, a 2018. godina bit će godina europskog turizma. Dakle, e, ta ideja inicijativa pokrenuta, kako napredujemo s tim. Dakle, to bih htio znati. Još jednom vam zahvaljujem, povjerenice, hvala vam na svemu što ste rekli, na analizi koju ste iznijeli, jer na temelju ovoga moći ćemo doista jako dobro e, raditi, surađivati i doista se nadam da će kolege iz raznih kluba zastupnika podržati ovaj pristup. Hvala. Hvala Istanuel, a sada Elizabet Lukaševska.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 toj industriji. Iako smo upoznati s potrebom za jačanje turističkog prometa u, prema Europi, no moramo se osvrnuti i na događaje, nedavno događaje u Parizu, a to je imalo negativnog utjecaja i na turizam, jer su mnogi vjerojatno odlučili otići drugdje na godišnji. Moramo sagledati i financijske reperkusije onoga što se dogodilo u Parizu i drugdje. To je sve imalo negativnih posljedica po veliki broj poduzeća. Moje pitanje je sljedeće. Koji su načini izbjegavanja takvih situacija i kako da se postaramo da turisti iz Sjednjih američkih država i Azije dođu velikom broju u europske zemlje. Također se slažem s tim da u Junkarovu planu nedostaje financijska sredstva koja bi se moglo upotrijebiti u ovom jako važnom sektoru gospodarstva, sektoru gospodarstva koji ima velikog utjecaja na europsko gospodarstvo. Hvala Izabela Del Monte. Hvala. Pozdravljam povjerenicu. Zaista mi je drago da ste došli na naš sastanak i mogu reći da ste pokazali da ste na raspolaganju što je vrlo značajan za sektor turizma. Prije pitanja, evo jedna primjedba. U potpunosti se slažem s činjenicom da se turizam mora smatrati industrijom. U protivnom jednostavno i preuzimamo na sebe neki alibi i ne radimo dovoljno za sektor koji izuzetno pridonosi bruto domaćem proizvodu. Što se tiče akcijskog plana, e, bilo bi dobro da on e, uzme u obzir e, programiranje. Molim vas, koji sektori su tu za koje komisija smatra da su nekako najviše e, u zastoju. Mislim da spojiti e, turizam, staviti turizam u sadašnju opću upravu gdje se nalazi, da nije dovoljno u ovoj situaciji. Mislim da bi se na web stranicama Europske komisije e, moglo govoriti o više na svim službenim jezicima, da se daju više informacija e, i e, da se više kaže o svemu što se radi za turizam. I isto tako, možemo li reći, možete nam dati neke podatke konkretne o pomoći turizmu? S kolegicom Montero de Aguilar e, smo radili na pitanjima e, priobalnog turizma i pomorskog turizma. Možete li nam nešto reći vezano za komunikaciju komisije iz 2014. godine o tom tipu turizma? Hvala. Hvala sljedeći Kozno Šutovski. Przyłączam się do tych e, powitań, pani komisarz, bardzo miło. Dopustite ja pozdravim povjerenicu na sastanak našeg odbora. Imam tri pitanja. Rekreativni turizam i turizam u topicama, To je nešto što nije dovoljno dobro sagledano. A to je sektor koji bi se mogao dobro razvijati u nekim manje privlačnim regijama, no lječilišta svakako su privlačna. No osvrnimo se ponovno na rezoluciju uspostave europske oznake kakvoće. E, mjesta mjesta pogodna za obitelji, na primjer. Treće, nadvezujem se na pitanje gospođe Vokačevske, imamo li ikakvih informacija o, o posljedicama izbjegličke krize na industriju turizma u Europi, osobito kada je riječ o prometu, turističkom prometu u mjestima gdje ima migranata. Da li to na, e, nadzirete, da li imate neka potencijalna rješenja, da li treba uvoditi neke, e, neke promjene, neke, neka rješenja. Eto, to su moje pitanje. Hvala. Hvala. Sljedeća je izaskun Bilbao Barandika. Hvala predsjedniče. Hvala povjerenici. Hvala što ste nam predstavili svoje projekte i planove. Imam par komentara. Izniću neke opaske u kojima ću reći da se slažem s vama jer ja mislim da u sektoru turizma u Europi treba inovativno djelovati, trebamo se pripremiti na taj rast o kojem se već godinama govori na prenesu ocjene učinka treba se pripremiti za tih 300 milijuna turista u Europi to je od ključnog značaja za nove industrije i otvaranje radnih mjesta. I u tom smislu želim reći da u Baski 2015. godine smo oborili rekord, e, dočekali smo više od 3 milijuna e, turista, što je za sad neviđeno od 75% ljudi su, koji su došli i koristili su digitalnu platformu e, koju smo mi osnovali kako bismo E, oglašavali našu regiju Baskiju. Želim spomenuti par stvari. Dakle, govorili ste o mogućnostima koje spružaju u turističkom sektoru glede otvaranja radnih mjesta. No želio bih znati da li ste u komisiji predvidjeli e, horizontalni rad na toj problematici. Naime, turizam nas navodi da pripremamo, izvršavamo prioritetne europske projekte, to je jako važno, no treba također i koristiti programe za zapošljavanje kako bi se riješio problem nezaposlenosti u mnogim zemljama. Dakle, možemo koristiti tu polugu turizma, a isto tako i temeljno istraživanje kako bismo bolje mogli izaći u susret ljudima koji žive u triškim regijama jer ne radi samo, nije dovoljno samo imati dobre kuhare, E, dobre dobro osoblje. U tim krajevima također moramo imati ljude koji imaju sveučilišnu izobrazbu, govore jezike, znaju upravljati. Dakle, treba sve aspekte pokriti. I konačno, spominjali ste e, o e, kolaborativnom gospodarstvu i rekli ste da je to vid inovacije. Da li ste predvidjeli, znam da se to ne tiče izravno isključivo turizm, sektora turizma, no da li ste predvidjeli napraviti nešto slično Uberu? Jer vidite, u Europi svaka zemlja ima svoj vlasti pristup e, prema Uberu. A da li ste vi predvidjeli neku transverzalni, transverzalni pristup? Da li Europska unija može napraviti nešto više kako bi to djelovanje bilo učinkovitije i kako bi naši sugrađani vidjeli efikasnost našeg djelovanja. Dakle, što misli komisija o tome? Eto, stvorena je ta platforma, no postoje i neke druge platforme u sektoru turizma. Dakle, da li mislite napraviti još korak dalje u tom smjeru? Hvala. izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice. Ja se spričavam što sam zakasnila na početku vašeg izlaganja. Poput kolega, uveliko doista pozdravljam ovo što ste danas eh, naglasili, osobito kada se radi o naukovanju, obučavanju mladih eh, u Velsu koju ja predstavljam. To je jako važna stvar. Mi eh, uspješno već iz pripremamo jedan program e, aktivnosti na otvorenom koje se doista najviše obraćaju mladima i tu imamo novu klijentelu za takve aktivnosti i to diljem svijeta u biti. Ja bih žela istaknuti problem prometa s kojim se suočavamo, no Smjernice koje ste spomenuli i poveznice između turizma i kulture jako su dobro došle. Protokoli u prometu i turizmu jak su važni. Tu imamo Alpsku konvenciju, prom, e, prom, održivog turizma u Alpama. Moje pitanje tiče se načina sufinanciranja projekata, dakle između regionalnih kohezijskih fondova, jer brojne regije poput moje imaju potrebu za jačanje gospodarstva, a to su regije koje često posežu za kohezijskim ili regionalnim fondovima, tako da trebamo vidjeti kako to doista učinkovito funkcionira. Da li je moguće dakle, dobiti godišnji pregled tog stanja kako bismo mogli bolje sagledati stvari? Hvala. Anjel Auto. Izvolite. Hvala lijepa. E, ja se ispričavam jer sam malčice zakasnila. Hvala vam povjerenice što ste došli na ovaj sastanak kako bismo govorili o sektoru do kojeg puno držimo. E, žao mi je da mnogi kolege nisu danas na ovom sastanku. Ja dolazim s talijanskog juga Talijanski jug je jedna od regija koje manje uspjeva dobivati izravna sredstva za e, područje turizma. Djelomično zato što i vlada zbrka ne postoje izravni fondovi za turizam i e, treba ih dakle malo bolje poznavati kako bi ih se moglo zatražiti. Šteta što komisija nema veću e, jasnoću, jer ja zaista vidim da vlada zbrka i da bi se e, možda moglo za mala i srednja poduzeća dati neke fondove. A ovakva situacija mogla bi dovesti do poteškoća specifičnom sektoru. Mnogi su sezonski radnici, to je sezonski sektor a mm, e, situacija je različita u ovom sektoru za mala i srednja poduzeća nego u nekim drugim sektorima gdje mala i srednja poduzeća rade cijeli, cijele godine. Moje pitanje je sljedeće. Kada se dakle ne dobivaju lako europski fondovi, imate li možda neki plan kako bi se ta situacija riješila? Jer e, možda ti fondovi na kraju e, ne dolaze onima koji su, e, kojima je to najpotrebnije i e, zapravo možda bi to trebalo dati i nekim lijepim turističkim destinacijama koji imaju mnogo toga za ponuditi, ali ne dobivaju baš te fondove. Što biste vi dakle mogli napraviti kako bi se to riješilo u sektoru turizma? Hvala. Hvala, predsjedniče. Želim vam dobrodošlicu u povrednici. Ja nisam pesimistična, već optimistična glede budućnost turizma i ja dolazim iz Irske, to je jako pozitivna stvar i jako je doprinijela suočavanju sa velikim izazovima nezaposlenosti u tom području. Želim pozdraviti također vaše komentare o kolaborativnom gospodarstvu i jako bilo dobro da dobijemo razjašnjenje smjernice po tom pitanju jer vrijeme odmiče, tehnologije napreduju i vidimo koji su to izazovi s kojim je suočen tradicionalni turizam i različiti pružatelji usluga. Mislim da moramo da bilo dobro e, napredovati po tom pitanju mjesto da puštamo da stvari e, idu polako tehnologija je tu, na raspolaganju je sve veći broj korisnika, poseže za njima i vidjela sam i čula da oni nalaze svoje, da se nalaze na svoj način e, i ne možemo ne djelovati. U svakom slučaju mislim da bi bilo dobro da dobijemo neka razjašnjenja po tom pitanju kako bi se mogli napredovati, tako da bih htjela čuti vaše mišljenje po tom pitanju. Također što se tiče e, europskog e, europske oznake o kvaliteti turističke ponude, što, mislite, što nam možete reći o tome. Zatim provedba komunikacije o turizmu iz 2010. godine, e, što možete reći o toj studiji, koliko je ona bila dobra i koliko se može koristiti za buduće odluke. Zatim e, izazovi za održivi razvoj pomorskog turizma. To je veliki izazov za povezanost e, otočija i najudaljenijih regija su stvari koje su jako važne i u svakom slučaju to su važni izazovi za te e, obalne i pomorske regije. Hvala. Danke sehr, Ines Claudia Tapardel. Ines Claudia Tapardel, izvolite. predsjedavajući povjerenice, srčno dobrodošli. Ja sam mišljenja da je ova razmjena e, vrlo korisna, e, da je počela u pravom trenutku i mi bismo trebali sve više ovdje u srcu europske demokracije razmišljati o zahtjevima turizma. U Europskom parlamentu je dosta toga određeno kako bi se stvorio e, e, trend e, prema tom, tim razmišljanjima imamo radnu skupinu za poticanje turizma, za poticanje kulturnog turizma i tako dalje. Ja podržavam te inicijative i željela bih da komisija zatraži još veći broj inicijativa za ovu branšu. Ova branša je jako važna za europsko gospodarstvo i ne smijemo ju zanemariti moramo ju poticati i stimulirati. Gospođo povjerenice, već smo više puta se sastajali i u užem krugu i raspravljali o brojnim problemima koji objektivno postoje za europsku turističku branšu. No, ja bih danas u okviru ovog, e, ove razmjene mišljenja čula kako e, kolege koji iz Europskog parlamenta koji su ovdje predstavljeni. Imamo naravno tu i zastupnike iz drugih odbora koje pozdravljamo i dobro je čuti njihova mišljenja. Pa i mi želim pozdraviti i predstavnike turističkih e, zajednica koji su danas prisutni jer su oni naši važni partneri u ovom e, mandatu. E, s njima smo blisko surađivali kako bismo podržali turizam što je bolje moguće. E, ja e, doista mislim da nam je potrebno više financiranja za ovu branšu, treba nam bolja koordinacija, osobito z malih i srednjih poduzeća, vi kao i mi znate dobro da su proračunska sredstva u Kosmeu E, smanjena 2015. To nije dobro i mi bismo željeli čuti vaše konkretne prijedloge, ali i gospodina Junkera kako e, treba uključiti mala i srednja poduzeća iz branše turizma u Junkerov plan to trebamo učiniti što je prije moguće kako bi se dalo jasni signal malim i srednjim poduzećima da i oni mogu profitirati od Junckerovog plana. Osim toga važno je e, smanjiti birokraciju, važno je malim i srednjim poduzećima ponuditi jasnu viziju kako doći do financijskih sredstava u turizmu. Najveća naša želja je nova europska turistička strategija. Ja znam da ovo nije među prioritetima komisije u ovom trenutku, ali važno je da doskora dobijemo barem akcijski plan osobito u odnosu na priopćenje iz 2010. U turizmu se dosta toga može poboljšati, a mi ovom strategijom ili akcijskim planom možemo odlučiti koji su to instrumenti gdje želimo djelovati. Ne smijemo zaboraviti ni naše partnere iz privatnog gospodarstva i samog turizma, same e, udruge iz ove branše oni su iznijeli takozvani manifest turizma, manifest u kojem se jasno e, pokazuje gdje su prednosti i nedostaci ove branše. Nama je potrebna dobra i koordinirana suradnja za budućnost europskog turizma koja se temelji na zahtjevima privatnog e, gospodarstva. Treba nam stalno partnerstvo Europskog parlamenta, turističkih zajednica i komisije i vi morate biti stalni, stalni partner u tom dijalogu ono što nam je potrebno je europsko da turizmu i kulturnom nasljeđu za 2018. Već sam obavijestila o tome. 2017. je međunarodna godina održivog turizma i razvoja. Europska unija podržava takvu inicijativu i potrebna nam je i Europska godina turizma pa mi to u Europskom parlamentu podržavamo. Prošle godine smo iznijeli tu želju e, da se taj prijedlog podnese Europskom vijeću da 2018. bude Europska godina turizma. E, glavni tajnik Ujedinjenih naroda E, podržava taj projekt i on bi također želio nas podržati s takvom inicijativom za poticanje europskog turizma. Što se tiče manje konvencionalnih turističkih ciljeva u Europi i tu je potrebno nešto učiniti. Potreban je bolji marketing, bolja komunikacijska strategija na europskoj razini. I to za ta područja može biti korisno posebno za područje koje su manje dobro povezana i tu bi odbor za promet mogao vidjeti kako poboljšati tu povezanost jer ovdje imamo um, brendove koji su oznaka izvrsnosti, ali na ovaj način mogli bismo poticati i manje poznate e, zemlje kao što je moja zemlja Rumunjska i brojne druge zemlje jer mi smo e, razgovarali sa ministrima turizma u Europskoj uniji, vidjeli smo da postoji veliki potencijal, imamo vrlo egzotične, slikovite pejzaže u brojnim dijelovima Europe i mogli bismo ih iskoristiti kao novi e, turističke ciljeve za europske, ali i međunarodne turiste. Kolega Ištvan je također spomenuo da mi blisko surađujemo u Europskom parlamentu na temu turizma, to je istina a u buduće trebamo razmišljati i o Europskoj turističkoj agenciji. Agenciji za turizam. E, takva Europska agencija za turizam e, trebala bi se zalagati za Europsku akademiju za visoko vrijedne kompetencije u branši turizma jer e, ono što nam je potrebno visoko kvalificirani kadrovi u turizmu kako bismo potaknuli, povećali te standarde turističkih usluga i kako bismo osnažili konkurentnost na međunarodnom e, tržištu turizma koji je doista oštra E, žao mi je ako sam predugo govorila, imamo naime brojne želje, brojne zahtjeve e, vezane uz poticanje turizma u Europi. Nije to samo e, neka naša osobna strast, već i činjenica da turizam doista predstavlja značajan motor razvoja europskog gospodarstva i gospodarstva pojedinih država članica. Zahvaljujem na pozornosti i mislim da mogu u ime većine kolega reći da sam uvjerena da vi i gospodin Juncker e, ćete biti dobri, stabilni partneri u podršci turizma u Europi. Hvala. Hvala. ja sam se stavio na popis e, onih koji će postaviti pitanja. Da, da, doći ćemo i do vas. Dakle, e, rekao sam, ja sam e, si dao pravo postaviti pitanje. Turizam je doista važan gospodarski čimbenik. Mi znamo iz iskustva da turizam može uništiti turizam. E, ja govorim o vrsti turizma koja već e, više e, dva desetljeća raste, a to je biciklistički turizam. Prije je nekako biciklistički turizam bio više za učenike i siromašne i studente, ali sve više sada imamo ljude koji svoj Mercedes ostavljaju u garaži i biciklom se voze kroz Europu. Biciklistički turist troši 35 e, eura na dan, a, a turist koji se vozi automobilom desetak eura na dan. To je 44 milijarde eura svake godine iz tog turizma. E, dakle, i to je slično kao i sa kruzerima. no kad kruzeri e, kažu treba proširiti lučke kapacitete, to je relativno jednostavno, ali ako se e, unutar biciklističkog turizma kaže idemo poboljšati infrastrukturu u tom dijelu, to je već malo teže. E, iako moramo priznati da je ekonomski benefit toga jako veliki. A što se tiče radnih mjesta u industriji bicikala, e, više se zapošljava nego ne znam u industriji čelika primjerice. E, imamo često problem da je turizam ovisi o sezoni. Mi smo s našim odborom bili u Finskoj. Naravno zimi turizam u Finskoj je prekrasna stvar, ali E, e, kada smo rekli vi možete ove e, puteve za, za skiješko trčanje dobro označiti i ljeti koristiti kao staze za bicikl, oni su to smatrali jako dobrom idejom. To je smjer u kojem trebamo ići i taj, ta vrsta turizma ne zahtjeva toliko velika ulaganja u infrastrukturu, ali je benefit jako veliki E, tako da e, možda se možemo pitati e, kako to uvrstiti pod održivi turizam i da, pitati se da li je to održivi turizam i koje mogućnosti vidite da se ta vrsta turizma pojača. Sada gospodin Paskal ima riječ, ja nekako sam uzeo u obzir koji iz koje stranke, ali svi ćete doći na red. Izvolite inconveniente. Muchas presidente. Ningún inconveniente que intervenga, no faltaba más. Hvala, predsjedniče. Bojao sam se da ćete vi biti, vi sebi zadržati pravo na zaključni govor, e, tako da nećemo više moći postaviti pitanja, no to mi očito nije slučaj. E, u svakom slučaju hvala vam na riječi, dobrodošlicu vam želim povjerenici, ispričavam se, dakle vi niste odgovorni za moje kašnjenje, no imao sam e, nekoliko obveza, tako da nisam mogao biti tu ranije. A ponekad stvari jednostavno ne funkcioniraju onako kako namjeravamo. Dakle, to je osnovni razlog što sam zakasnio. U svakom slučaju ću pročitati vaš govor i vidjeti što sam propustio. Gospođo povjerenice, već 11 godina govorim o turizmu na ovom odboru, poput gospodina Kramera, to je pitanje sti... E, ovo je odbor za promet i turizam. No, malo po malo, odnosno s vremenom turizam dobiva na značaj. Rekli da je to važna, važan industrijski sektor. To je, to je tako i u mojoj zemlji, u Španjolskoj. To je prva industrija. To je prvi izvor dobiti zapošljavanja i to je puno više od industrije. Tu se stvara kultura, prijenos znanja, tu se bavimo socijalnim pitanjima, dakle to je nešto što zavrijeđuje veliku pozornost. No, tu je jedan problem o kojem često govorim. Neka pitanja ulaze u sukob s ovim, poput usklađivanja. I komisija poseže za tim izgovorom kako ne bi zakonodavno djelovala. I upravo je tu moje pitanje povjerenice kako organizirati suživot harmonizaciji i zakonodavnog djelovanja. E, mnogi kažu da je, evo spominju Junkerov plan i kažu da je zaboravio turizam e, koji stvara bogatstva. Istina je, treba privući pozornost na tu temu. U Španjolskoj da nema turizma, bilo puno više siromaštva i isto vrijedi i za e, rastuća gospodarstva koja se pridružuju Uniji i koja u turizmu vide mogućnost zapošljavanja. To je novi fenomen koji ima ogromne socioekonomske reperkusije. Tako da neću ponavljati sve što je rečeno, sve odlične stvari koje smo čuli, no to je moje pitanje. Dakle, u kojoj mjeri možemo nadići zabranu usklađivanja koja spriječava mnoga ostvarenja. Naravno, nitko se ne protivi kolaborativnom gospodarstvu, no to ne smije biti nepošteno tržišno natjecanje, dakle, jer ponekad moramo donositi zakonodavne odluke kako ne bismo jednostavno upadali u nelegalne protuzakonite situacije, jer stvaramo nepravednu situaciju prema onima koji plaćaju poreze, namete, poslije ljudi koji sudjeluju u, u turističkom djelovanju, no drugi se također ubacuju e, kolaborativno gospodarstvo je dobra stvar, nadam se da će to biti novi izvor dobiti, ali to mora biti dobro uređeno kako se to kolaborativno ne bi pretvorilo u nepravedno. Jer to se ne može uplitati e, u one aspekte u one sfere gdje ljudi jednostavno plaćaju poreze, svoje doprinose E, i kako ne bi stvarali gubitak, nepravedan gubitak drugima koji na valjan način su gospodarstva. Dakle, kolaborativno gospodarstvo jako je dobra stvar, ali treba ga dobro urediti e, što se tiče izdavanja, prometa, ok, ali treba to sve dobro urediti jer u suprotnom će sudovi morati djelovati, odnosno pravosuđe i moramo izbjeći kaos. Dakle, imamo pravnu rupu, prazninu i tu moramo djelovati i to je od ključnog značaja za sve zemlje, za turizam u svim zemljama. U svakom slučaju, evo, želim vam ponoviti moju dobrodošlicu. Raduje me vaš pristup, ozbiljnost, i ovo nisu uopće minorne teme, već od ključnog značaja u brojnim državama članicama i dolazećim gospodarstvima koja su gospodarstvima koje su se pridružili Europskoj uniji, turizam je od jako velikog krucijalnog značaja, dakle i, i dobiti i za kulturu, za sve moguće. Hvala. Hvala, Marek, izvoli. Hvala, predsjedavajući. S velikim zadovoljstvom vas pozdravim na sastanku ovog eh, odbora povjerenice. Evo želim iznijeti dvije stvari. Kao prvo, pitanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma. Mi ovdje radimo na provedbi Međunarodne konvencije Ujedinjenih naroda za osobe s invaliditetom i eto, juč, još jučer smo o tome raspravljali na sastanku našeg odbora. Vjerujem da ćemo moći iznijeti zanimljive dokumente s tim u vezi kako bi europljani s invaliditetom mogli koristiti sva svoja prava glede njihovih invaliditeta, ali imati na umu, pondu i potražnju u turizmu. I ovaj konkretni dokument koji je konvencija o pravima osoba s invaliditetom i turizam usmjeren na osobe s invaliditetom jesu razvoj i poboljšanje ponude jer osobe s invaliditetom jako često koriste van sezonsku ponudu što produžuje sezonu na očit način brojnim mjestima i što je jako važno i za zapošljavanje i razvoj tog važnog sektora europskog gospodarstva. Još jednu stvar želim iznijeti. Kada se radi o poboljšanju turističke ponude u Europi. Mi smo sad u postindustrijskom turizmu koji ima jako važnu i veliku ponudu. Neka mjesta koja su nekad bila jako važna za tešku industriju, danas su poznata po nekim drugim ponudama, turističkim ponudama i ja mislim da je bilo jako važno i dobro da Europska komisija to podrži jer to e, pomaže poboljšanju turističke ponude u državama članicama Europske unije jer neki turisti su zainteresirani za druge stvari koje nisu isključivo plaže i planine, no u svakom slučaju bit će mogućnosti da se četvrtog e, razgovara o tome, jer tada se organizira seminar o industrijskom nasljeđu i industrijskom turizmu na koji ste srdačno pozvani. Hvala. Die nächste ist Rosa Estaras Terragut. Sí, muchas gracias. Gracias a, la comisaria por... Hvala lijepa. Hvala povjerenici na E, izlaganju. Turizam je jedna od značajnih, e, da ne kažem jedna od glavnih izvora prihoda u Španjolskoj. Mi smo lideri e, među svjetskim turističkim ordinacijama i svakom slučaju, destinacije u svakom slučaju turizam je upravo ono što nam pomaže da izađemo iz krize. Nova turistička strategija mora biti mnogo više od popisa različitih dokumenta. Moramo ići dalje od nove strategije. Turistička promidžba je u nadležnosti država koja je vrlo često prepuštena regijama. Moje pitanje za povjerenicu je dakle sljedeće. Što namjeravate počiniti u budućnosti e, kako bi europska kao turistička destinacija ostala prva u svijetu? Govorili ste o poteškoćama usklađivanja takvih e, e, takvih radnji i znamo da europski temeljni ugovori ne govore o e, nadležnosti Europske unije, ali mislim da morate raditi na nekim aspektima o razmjenama dobrih praksi kako bismo imali kvalitetne norme. Jer e, da postignemo na kraju da imamo europski turistički label. Ja dolazim s otočja. Što je sa strategijom za priobalje i e, pomorski sektor. Znate da će se u njoj puno usmjeriti na održivi razvoj i naročito na probleme otoka. Što nam možete o tome reći? Većina otoka na sredozemlju imaju kao glavni izvor prihoda i glavno bogatstvo turizam. Turizam je jako povezan sa e, infrastrukturom i povezanošću, ali potrebna je također i energija. Treba dakle imati čistu, e, čisti izvor energije, ali na otocima nema mjesta za to. A osim toga, na otocima turizam je sezonski trebamo nuditi i druge stvari, ne samo da se sunča na plaži, već da se dolazi u neku zemlju, da bi se bavilo biciklizmom, da bi se bavilo e, drugim stvarima. Ali i inovacija je jako važna, jer gotovo sve destinacije stvaraju neke nove e, aplikacije gdje smo došli kad se po pitanju inovacije i isto tako dostupnost. Sam e, turizam mora biti dostupan kada govorim o tome, ne govorim samo ovdje u ime osoba s invaliditetom, ali e, u Europi ipak ima 80 milijuna invalida. Na internetu kada kupujete turistički paket Prva stvar koje će osoba s invaliditetom potražiti jest je li mjesto gdje želi ići dostupno. Zato treba imati neki mali simbol i osoba s invaliditetom ne zna ka, hoće li mjesto kamo ide biti dostupno. Ponekad i dođu na odredište i vide da to mjesto nije dostupno. Ne samo kada govorimo o hotelskom smještaju, već isto tako i recimo o sportskim infrastrukturama. Dokle ste vi došli na, po pitanju dostupnosti? Radi se sada o temi kojom se puno bavi svugdje u svijetu. 2016. godine organizirat će se turistički forum. Što od njega očekujete? Hvala. Vrlo kratko ću se osvrnuti i e, završiti na ovo što su rekle kolege. Povjerenice, čuli ste, kažete, puno prijedloga naših kolega. Mislim da ste također osjetili da na ovom odboru svi podržavamo turizam. Mi smo u tom smislu jako ujedinjeni na ovom odboru Europskog parlamenta. E, direktor Koraca i njegove kolege e, hvataju bilješke Pretpostavljam dakle da će e, vaša glavna uprava nam dati više e, informacije da ćete vi zabilježiti sve ovo, također i ono što je vezano za proračun. Vi ste, gospođo, za sada pokazali da nas jako podržavate i uvjeren sam da ćete tako nastaviti u budućnosti. Hvala, evo čuli smo dosta toga, dosta pitanja, a raduje nas sad naš, vaš odgovor koji slijedi. Hvala. Uh, e, evo, bilo je doista puno pitanja e, i mislim da bi mogla i u pisanom obliku dati odgovore na neka vrlo konkretna pitanja. E, prvo ću reći da e, nisam pesimistična oko europskog turističkog sektora. Definitivno nisam, vrlo sam optimistična. To je moje duboko uvjerenje. Druga stvar, također sam uvjerena da je ovo e, vrijeme da Europska komisija možda nešto učini. Iako imamo prilično možda uski spektar pravnih instrumenata na europskoj razini, Rečeno je ovdje da se radi o nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj odgovornosti, ali svijet se mijenja i vaše napomene, pitanja, intervencije pokazuju da kao prvo iz moje perspektive nema podjele među nama. Ja sada najavljujem da trebamo započeti s radom na razini Europske komisije. To je moja odgovornost, kao što ste i rekli turizam se do sada ne spominje u dokumentima Europske komisije, no to ne znači da ne postoji. Naravno da postoji. Imali smo dosta toga što nas e, je, je brinulo oko e, samog tog termina, turistička industrija i tako dalje. Uglavnom radi se na tome. Što se tiče mene, ja bih željela uvjeriti druge e, članove ovog kolegija da trebamo započeti novu inicijativu. Ja ne znam kako to točno nazvati, ja ne želim novu strategiju jer imamo strategiju iz 2010. koja je prilično širok e, dokument. Ja bih radije da do kraja ovog mandata imamo neke vrlo konkretne rezultate. Pod konkretnim mislim na neke smjernice ne mislim na uredbe, ja nisam e, baš ljubiteljica uredbi i novih institucija na europskoj razini, ali možda neke smjernice, neku razmjenu najbolje prakse. Definitivno da, na, kao odgovor svima vama koji imate pitanja o priručniku o financiranju, oko toga je bilo dosta pitanja. A i na početku treba reći Junkerov plan je i i turističkom sektoru. Četvrtina novca iz Junkerovog plana ide za mala i srednja poduzeća. Naravno da turizam e, nema tu neku svoju financijsku stavku koja bi bila odvojena, ali je na raspolaganju. E, imamo konferenciju na visokoj razini na tu temu 5. travnja i mi doista trebamo pojašnjenje svih vas. Vi ste rekli E, nije jasno e, turističkim poduzećima kamo se obratiti za novac, kako možda ispuniti zahtjeve e, i obrazce. Postoji nekoliko izvora financiranja, strukturni i regionalni fondovi ja sama sam vidjela nekoliko savršenih primjera financiranja turističkih projekata. Imamo Junkerov plan, imamo Kosmo fond eh, koji, koji vodi eh, opća uprava, glavna uprava za rast možda bi trebalo predvidjeti posebnu stavku za turistička poduzeća, ali to je to su mjesta gdje se mogu obratiti. Naravno treba to odraziti u priručniku gdje pronaći financiranje za turističke proizvode. Zatim je bilo pitanja naravno eh, konzultirat ćemo vas eh, imam jednu novu ideju u okviru ove nove inicijative ili akcijskog plana za sektor turizma. Imamo jako dobru osnovu za to koja će definitivno biti izvor inspiracije za nas, e, znači turistički, neka vrsta turističkog manifesta e, iz e, redova same industrije ne znam da li je to primjereno i za vas, ali mislim da si možemo dati nekih 18 mjeseci da završimo taj posao, ali u sljedećih nekoliko tjedana dobit ćemo jedan konceptualni dokument koji će služiti za pokretanje te rasprave. E, definitivno e, teme e, vještina će biti jako važne. Ja sam zadnjih dana sudjelovala na brojnim konferencijama o e, industriji sa e, značajnom potrošnjom energije, industrializaciji i tako dalje, a tema vještina, tema kvalifikacija je nešto što se pojavljuje svugdje. Ne samo u kontekstu sveučilišta, već e, bilo kakvih edukativnih organizacija i to je nešto što ćemo pozdraviti i ovdje u području turizma. Mi blisko surađujemo e, sa e, glavnom upravom Mare vezano uz obalne i udaljene regije i to su neka od izvješća koje smo do sada imali i koje se nadograđuju na ono što imamo. Znači, recimo dostupnost turizma za osobe s invaliditetom. E, sve su to, sve su to dobre osnove za nas, naš budući rad. imamo i e, situaciju rasta za brojne europske regije i što se tiče europske e, europskog oznake kvalitete e, imali smo prije nekoliko godina prijedlog komisije koji vijeće baš nije prihvatio prihvatilo, e, pa smo možda pokrenuli neke nove inicijative, ali možda je sada dobar trenutak da se ponovno krene s tim. Ali i vi trebate uvjeriti svoje države članice, a kroz njih je onda i vijeće, da e, bi bilo dobro imati takav europski, e, europsku oznaku kvalitete, europski brand kvalitete. Sve te teme koje sam spomenula mogle bi biti dio našeg rada tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Što se tiče ekonomije dijeljenja, e, vi vjerojatno znate da je to jedna od glavnih točaka. Imamo nekoliko mjera e, u strategiji zajedničkog tržišta i jedna od tih mjera je kolaborativna ekonomija ili ekonomija dijeljenja. Što je sada najvidljivije upravo u tom sektoru ugostiteljstva, ali to raste. Prema mom dubokom uvjerenju E, mi moramo objediniti isti pristup u svim državama članicama. Ne možemo se boriti s nečim što i onako raste. Vidjela sam vrlo dobro izvješće turističkih e, zajednica, turističkih udruga e, koji su iznijeli jako dobro izvješće na tu temu, mi to ne možemo izbjeći. Već moramo potražiti nove poslovne modele unutar toga. Nećemo se toga moći riješiti jer mladi, a i oni koji nisu mladi, oni stvaraju te nove vrste poslovnih modela e, i ja sam početkom, e, na početku već rekla da krajem svibnja, početkom lipnja e, ćemo pripremiti a to je obveza unutar strategije zajedničkog tržišta, prezentirat ćemo detaljne smjernice kako iskoristiti postojeće zakonodavstvo. Jer tri stvari moraju biti apsolutno jasne i mi moramo jasno to reći. Prvo, te tvrtke moraju platiti poreze. Drugo, e, sigurnost potrošača. Treće, zakon, je o radu. Ako imamo te tri stvari i ako imamo dobre smjernice, iz postojećeg zakonodavstva mislim da bi to moglo funkcionirati jer ne možemo živjeti kako sada živimo gdje pola država članica e, pozdravlja e, te tvrtke koje e, su angažirane u ekonomiji dijeljenja, a dok ih drugi zabranjuju opet e, rekla sam to je jedna obveza unutar strategije zajedničkog tržišta i mi ćemo državama članicama osigurati to e, krajem ovog proljeća. Što se tiče utjecaja trenutačnih e, trenutačne migrantske krize naravno ta priča je prilično nova moja služba vrlo pozorno prati ta pitanja. Mi sada pratimo koji su to neposredni učinci, ali možemo vam osigurati, sad ne mogu reći u kojem vremenu, ali možemo vam osigurati rezultate te analize i e, kako e, ona utječe na sektor turizma. E, to su pitanja... Aha, bicikli. Da. Zašto mene pitate? Ma ne, ne pitam. Ja znam iz svog osobnog iskustva da morate imati podršku regija i gradova jer postoji dosta sredstava E, za e, izgradnju biciklističkih staza. Recimo, jako dobar primjer iz istočke Poljske, e, primjer izgradnje tisuće kilometara biciklističkih staza. Novac postoji, vjerujte, ali morate imati njihovu podršku. Europska komisija sigurno neće graditi biciklističke staze. Ali to je definitivno nešto što može biti dio naše analize i tog akcijskog plana. No ako vas mogu pitati, rekli smo da ćemo brzo osigurati jedan konceptualni dokument koji će biti relativno kratak. Naravno, konzultirat ćemo se i sa partnerima iz industrije, sa e, udruženjima, sa E, turističkim zajednicama, zastupnicima u parlamentu, vladama, regijama. No, ako biste mogli razmisliti o tom budućem dokumentu na način na koji ja razmišljam, e, idemo uzeti nešto što neće biti toliko široko, ali nešto što se doista može provesti. Jer onda nam e, daje, to daje neki oslonac u tom periodu četiri godine jer ja mislim da je godina i pol dana da se taj proces okonča e, razuman rok i pokušajmo onda e, provesti te ideje iz tog dokumenta u državama članicama. Mislim da jedna od tema o kojima sam razmišljala je upravo ta veza između kreativne industrije, mode, obrta i turizma, ali naravno postoje tu i brojne druge sprege koje su moguće. I onda ćemo imati vrlo konkretan dokument koji možemo podijeliti sa državama članicama jer na kraju krajeva financije Naravno, informacije su vjerojatno nedostatne jer kad toliko vas ponavlja da informacije nisu dobre, onda je to očito tako. Mm, da se turistička poduzeća ne znaju kome se obratiti u, pronalaženju financiranja, naravno da to nije dobro. Ali mi ćemo e, izraditi priručnik za to. Ali financije postoje, reći ću vam, ima dosta novca, ali možda taj novac nije toliko vidljiv, možda nije usredotočen i možda ne piše isključivo da je to za turizam, ali turizam je tu jer svako malo i srednje poduzeće može iskoristiti taj novac, e, samo je pitanje da ih se informira gdje ga mogu pronaći. E, dakle, ja ću e, vam osigurati detaljne informacije i odgovor na vaša pitanja, no ono što želim reći da nema tu neke podjele što se nas tiče iz stališta Europske komisije, E, mislim da na to možemo utjecati i ovim takozvanim soft instrumentima koje imamo. Da, povjerenice Bjankovska, zahvaljujem na predavanju, zahvaljujem na odgovorima. Mi smo odbor za promet i turizam e, u, e, imamo tu e, dva e, različita odgovor na osobe, znači povjerenika za turizam i povjerenika za promet. Nadam se da neće opet proći godina dana, da se ponovno ne vidimo. U svakom slučaju sretno i doviđenja.